ripresa il processo Dragi kolege, nastavljamo sa sjednicom. Usvojeni tekstovi su distribuirani, oni koji su usvojeni jučer imali primjedbi. Nema, dakle zapisnik